Sutra ćemo glasovati o ovoj točki. Prebacit ću se na njemački sljedeća točka dnevnog reda. Tu se radi o odgovoru na, pismeno, na usmeno pitanje upućeno vijeću i komisije što se tiče provedbe strategije unutarnje sigurnosti EU-a i njenog obnavljanja. Kao prvo ima riječ Claude Moraes, izvjestitelj. President actually waiting Samo čekam e, da povjerenik e, sjedne i e, stavi slušalice, tako da evo sada ga pozdravljam. Razlog je taj što mislim da članovi odbora LIBE su svi jednoglasni da mi zaista želimo dati svoj doprinos strategiji unutarnje sigurnosti to je u samoj srži onoga što mi najbolje znamo kako se radi, a to je štićenje naših e, građana, dodavanje vrijednosti onome što rade države, ali također i saznanje da je to jedno od najdinamičnijih, najzanimljivijih e, područja i imamo e, sad pred nama tokom ove sljedeće četiri godine jedan prazan papir koji trebamo ispuniti sa planovima za te četiri godine. Ovo je jedno od najdinamičnijih i najosjetljivijih e, pitanja e, internetski kriminal, e, strani borci i tako dalje, ali ono što zaista želim reći je da članovi odbora LIBE žele staviti na raspolaganje, žele dati svoj doprinos i svoja stručna znanja tome i mislimo da zaista imamo što dati. Također bismo htjeli doprinijeti nastoji uspostaviti ravnotežu između zaštite naših građana ali također saznanja da su njihova temeljna prava veoma važna. Sigurnosna situacija u Europi se dakako tokom nekoliko proteklih godina dramatično promijenila i e, sve te, novi prekogranični sukobi su se osjetili u Europi, suočavamo se s novim prijetnjama i to je još jasnije kada vidimo sve te strane borce koji se pridružuju teroristima u e, inozemstvu i u jednom momentu se mogu vratiti u Europu. Znači mi moramo napraviti, modernizirati našu strategiju za unutarnju sigurnost, trebamo definirati e, prioritete. Komisija će to sve učiniti sljedeće godine, ali e, parlament i odbor LIBE imaju neke svoje prioritete koje smatramo da bi zaista mogli obogatiti tu strategiju i ako usvojimo ovu rezoluciju mi se sa strane parlamenta pokazujemo naš konsenzus oko toga što želimo da uđe u to. Radi se o međunarodnim mrežama eh, organiziranog kriminala, eh, mreže terorizma, povećanje sigurnosti granica i na internetu i također reakcije na eh, elementarne nepogode. Tu vidimo kako su sveobuhvatne ciljevi te strategije, ali mi zaista možemo dati svoj doprinos toj strategiji. Rezolucija iznosi smjernice na koji način možemo reagirati na te prijetnje, koji instrumenti se mogu primijeniti u okviru strategije. Za nas ispred parlamenta je važno da shvatimo da mi trebamo te instrumente koje su nam već na raspolaganju koristiti bolje umjesto da, odnosno prije nego što e, osnivamo nove i moramo napraviti jednu kritičnu evaluaciju tih instrumenata kako na razini europske unije i zemalja članice trebamo naučiti lekcije iz prethodne strategije prije nego što krenemo definirati novu i moramo imati praktičnu um, suradnju na operativne razine između zemalja članica imamo one zajedničke u istražne timove i druge instrumente e, naši članovi našeg odbora e, su to mnogo puta naglašavali Moramo imati e, ravnotežu, ima područja sigurnosti gdje treba uspostaviti sigurnost između e, slobode i pravde i sigurnosti. E, to znamo iz onih odluka o zadržavanju podataka i drugih nekih odluka, ali svi ti najnoviji razvoj događaja nam kaže da sigurnost ide ruku pod ruku sa temeljnim pravima što se tiče recimo internetskog kriminala, Europski parlament je tu dao značajan doprinos, a možemo dati doprinos i drugim prijetnjama kao što su primjerice strani borci. I članovi odbora Libe su zaista veoma iskusni i e, poznaju dobro i problematiku temeljnih prava i sigurnosti. Dakle, kad se izrađuje ta nova strategija za 2015. odbor Libe će reagirati kako bi e, ta e, rasprava bila usredotočenija. Mislim da je vrijeme da e, parlament dade e, svoj doprinos, da da neku dodanu vrijednost i mislim da to sada i komisije i vijeće znaju da je tako i odbor Libe može zaista puno dati i oni će vam rado e, dati svoje ideje za rad e, na ovoj strategiji tijekom sljedeće četiri godine. Hvala vam što ste me saslušali. Hvala gospodine Morales. Sada ispred vijeća će nam se obratiti gospodin Benedetto Della Vedova. Hvala, gospođo predsjednice, uvaženi zastupnici. Vijeće posebnu pozornost obraća upravo na strategiju unutarnje sigurnosti. To je jedan od prioriteta našeg predsjedništva i drago mi je da imam priliku da e, definiram naše glavne prioritete, dakle te obnovljene strategije. Uloženi su napori da se e, napravi e, jedan sustav e, gdje će se, koji će se nastavljati na prethodne strategiju i mi također raspravljamo o toj strategiji. To je bila važna tema ovog semestra. Vijeće ministara još od srpnja se bavi upravo ovom temom i pokušava definirati neke smjernice i u proljeće će se predstaviti nova e, obnovljena strategija. Tu ćemo razmotriti neke opće strukture i neke temeljna načela na kojima počiva ta strategija. A to je, evo, što se tiče ovih pitanja koje su postavljena, kao prvo nova strategija se treba baviti glavnim opasnostima, glavnim prijetnjama koje e, postoje i koje možemo očekivati u ovim godinama koje su pred nama, posebno organizirani kriminal u svim svojim oblicima, terorizam, radikalizacija, terorističke aktivnosti i financiranje terorističkih aktivnosti. Također strani borci, to je već napomenuto, i pitanje toga što će se dogoditi kada se oni vrate u zemlje odakle su otišli. To je jedna velika i mm, duboka prijetnja sigurnosti Europske unije. Vijeće je razmotrilo i cijeli niz drugih e, prijetnji koje se otvaraju upotrebom novih tehnologija, posebno interneta i također e, što se tiče reakcije na katastrofe, e, bilo one koje je izazvao čovjek ili prirodnih, odnosno elementarnih nepogoda. Znači, mi trebamo jedan konzistentan i koherentan pristup tim prijetnjama koje očito tu postoje dakle na regionalnoj, interregionalnoj i međunarodnoj razini. Mi moramo razviti jedan e, sustavan e, pristup i mislimo da ta dosljednost se mora zasnivati na jednom holističkom pristupu ovim svim prijetnjama koje postoje, svim rizicama. Posebno kada vidimo transnacionalni terorizam, ovdje tu nema nikakvog pitanja da je potreban taj jedan sveobuhvatan holistički pristup. Također što se tiče e, pravosuđa, znači koordiniranje različitih istražnih aktivnosti i borba protiv e, međunarodnog kriminala, to je veoma važno posebno kada nastojimo e, srezati sredstva, odnosno spriječiti financiranje tih grupa svi ti programi moraju funkcionirati kako bismo mogli koristiti sve te kapacitete i kako bismo mogli na bolji način upravljati međunarodnom dimenzijom tog problema. Korištenje novih tehnologija mora biti veoma e, važno kako bismo na jedan učinkoviti i dosljedan način e, se mogli baviti svim tim stvarima. Ova obnovljena strategija unutarnje sigurnosti razmatra sve te elemente i njihove reperkusije e, po internu strukturu. Još jedna stvar, to su temeljna prava i zaštita tih prava. Znači mi trebamo imati e, taj sustav sigurnosti koji će štititi građane s jedne strane, a s druge strane će e, podupirati i štititi njihova temeljna prava. Socijalna inkluzija, kohezija veoma su važne i to je također jedan element ove obnovljene strategije. Uzimajući u obzir e, različite nove instrumente koji su nam na raspolaganju i korištenje svega toga na jedan e, svrsishodan način. Iznjećemo godišnji izvještaj gdje će detaljno biti izložena ta e, strategija, tu imamo i taj mehanizam ocjenjivanja koji će osnažiti tu internu sigurnost, odnosno unutarnju sigurnost e, Europske unije. Kalendar e, svih tih zbivanja će biti dostupan svima. Svime time ćemo se baviti u prvom semestru 2015. Naravno mnogo ovisi o e, internoj komunikaciji sa komisijom i naravno nadamo se da ćemo do proljeća imati već e, postići prve ciljeve. Kao što znate, predsjedništvo je zaista zajedno sa komisijom organiziralo jednu konferenciju na visokoj razini upravo o strategije unutarnje e, sigurnosti 2014. E, cijeli niz e, zastupnika Europskog parlamenta je bio pozvan i gospodin Moraes je bio jedan od glavnih izlagača. To je bilo veoma važan doprinos raspravi što se tiče budućnosti nove strategije. I konačno radi se, radi se izvještaj i u jednom momentu ćemo dobiti taj konačni tekst i e, nadam se da ćemo moći dalje nastaviti učinkovito surađivati sa odborom Libe. Njihov doprinos do sad je bio izvanredno kvalitetan i jedva čekamo da dobijemo njihove daljne doprinose kako bismo zajedno mogli osmisliti jedan sveobuhvatni plan i tu novu strategiju. Dakle, mi moramo na bolji način iskoristiti postojeće instrumente prije nego što izradimo nove. Znači taj globalni sveobuhvatni pristup je apsolutno od suštinske važnosti kako bismo mogli funkcionirati na učinkovit način. I ovaj pravosudni element eh, je također nešto što se ne smije eh, smetnuti suma kako bi eh, strategija mogla funkcionirati u jednom demokratskom okviru. Hvala. Sada ću zamoliti gospodina Avramopulosa da nam se obrati ispred komisije. Hvala gospodine predsjedavajući, gospodine predsjedniče vijeća, dame i gospodo. Ovo usmeno pitanje koje smo dobili danas Rasprava o njemu se vodi e, u sjeni ovog stravičnog događaja koji se dogodio danas ujutro i zaista želim e, izraziti svoju tugu i gađenje e, nad tim zločinom u kojem su izgubljeni toliki nevini životi u Pakistanu. U civiliziranom svijetu brutalni napadi kao što je bio ovaj koji smo vidjeli danas na školu u Pakistanu predstavljaju uvredu, pljusku u lice čovječanstva E, to je zločin protiv čovječnosti i protiv svega što e, smatramo svetim taj e, strašni zločin u kojem su na nemilosrdan način pobijena sva ta nevina djeca pokazuje nam strašno lice terorizma. Terorizam je globalna prijetnja. U Europskoj uniji mi smo odlučni da se nastavimo boriti protiv terorizma i tu surađujemo s našim partnerima kako bismo zaštitili pravo na život svih ljudi, neovisno o tome koje su rase, vjere ili nacionalnosti. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, želim vam se zahvaliti što ste mi pružili priliku da zajedno s vama se osvrnem na ovu obnovljenu novu e, strategiju unutarnje sigurnosti Europske unije. Taj, taj novi plan rada na, za unutarnju sigurnost je nešto na čemu bismo trebali svi raditi zajedno zato što naši građani njihova prava demokratske vrijednosti e, dobrobit našeg društva i gospodarstva je u opasnosti. unija i njezine institucije trebaju sve zajedno raditi na tome. mi moramo pronaći taj neki zajednički nazivnik e, i definirati e, načela i prioritete kada budemo e, izrađivali tu novu strategiju. Komisija vidi jasnu potrebu da sve europske institucije na tome rade zajedno kako bi se osmislila i nakon toga i provela buduća budući europski plan rada na polju sigurnosti i zaista treba raditi na tome da taj proces bude što je lakši. Kad, kad bude analizirala postojeću strategiju, komisija će E, također se koristiti pripremnim e, radovima koji su već učinjeni također na zaključke vijeća e, za pravosuđe i unutarnje poslove od 5. prosinca kao treće naravno na rezoluciju koju parlament namjerava usvojiti sutra. Ti doprinosi će biti ono čime ćemo se voditi u našem radu u ovim mjesecima koji su pred nama. I kada komisija izda svoje priopćenje, parlament i vijeće e, će se boriti da nađu neko za neki zajednički teren gdje se oko čega se mogu e, složiti kako bi se našla rješenja koja će biti brza i koja će se moći primijeniti. Ova rezolucija definira pristup sigurnosti koji se zasniva na širokim načelima umjesto da se navode e, konkretne mjere na planu zakonodavstva i politike. To se poklapa sa ambicijom komisije da se e, radi e, po strategijama i da se pritom primjenjuju mjere koje su već razmotrene, koje su već uzete u obzir. Također se tu uspostavlja ravnoteža između potrebe za kontinuitetom i potrebe za promjenama. Mi moramo osnažiti ono što funkcionira, a prilagoditi ono gdje je očito da potrebno je nešto novo učiniti ili malo prilagoditi ono što se radi. Dakle, ta konsolidacija postignuća i pojačana praktična suradnja će biti prioriteti za naš budući rad. Stoga praćenje i evaluacija učinkovitosti zakonskih e, propisa i politika je od ključne važnosti. 1. E, prosinca 2014. počela je e, era gdje su politike na polju pravosuđa i unutarnjih poslova postale ravnopravne sa drugim politikama zahvaljujući e, tome što je vijeće to što je e, europski sud e, donio neke važne odluke na tom planu i komisija je dobila izvršne ovlasti zbog toga će se osnažiti pravna sigurnost i prava građana praćenje provedbe ovih novih zakonskih propisa o zaštiti e, osumnjičenih i optuženih osoba i će osnažiti pravosudni element te strategije to je naglasila i vaša rezolucija komisija namjerava i dalje europskom parlamentu i vijeću podnositi redovne izvještaje o tome što je učinjeno na ovom planu sigurnosti. To će pomoći vama da pratite provedbu strategije i osnažit će demokratski nadzor, odnosno kontrolu. Što se tiče sadržaja Europskog plana za sigurnost, komisija ne može sada ići u detalje, dakle onoga što će biti u toj budućem priopćenju, no nema sumnji da moramo nastaviti boriti se protiv međunarodnog i prekograničnog kriminala, sprečavati terorizam, e, baviti se radikalizacijom i regrutiranjem za terorizam, boriti se protiv internetskog kriminala, zaštititi djecu od zloporabe i omogućiti Europi da brže i bolje reagira na krize i, i katastrofe. To nije novo. Ono što je novo je da se e, te akcije moraju prilagoditi e, veličini i razmjerima e, tih e, katastrofa i drugih stvari i moramo imati proporcionalan odgovor. Dakle, Europol i druga relevantna tijela institucije Europske unije iznose analizu i ta se analiza mora operacionalizirati kroz suradnju zemalja članica i međusobno i sa tim agencijama. Znači tu imamo međunarodnu suradnju i e, razmjenu informaciju između agencija Europske unije, e, tijela za provedbu vlasti i drugih e, aktera. Dakle, pristup informacijama je veoma važan razmjena informacija, inovacija, istraživanje i jasna veza sa vanjskom dimenzijom i vanjskom suradnjom. Usredotočenost na građane i na njihova temeljna prava mora biti misao vodilja u planu rada Europske unije za sigurnost. Komisija će posebno paziti na provedbu svih e, predviđenih mjera instrumenata i, i provjeravat će uvijek e, odgovornost e, i poštivanje e, temeljnih prava zapisanih u Europskoj povelji o temeljnim pravima. E, dakle, sve mjere koje e, zadiru ta temeljna prava moraju biti razmjerna. Dakle, borba protiv prijetnji javne sigurnosti su primjerice legitimna stvar povjerenje u institucije je veoma važna stvar. Znači, građani moraju e, imati povjerenje kako bi ta tijela i te radnje imale legitimitet i podršku. Provedba politike unutarnje sigurnosti nije nužna samo kako bi ti instrumenti bili učinkoviti, nego i da se osnaži kredibilitet institucija u očima javnosti i da se žrtvama pokaže da se nešto radi. Dakle, unutarnja sigurnost Europske unije također znači da se treba ići i dalje od granice Europske unije u suradnji sa zemljama, trećim zemljama. Moramo integrirati vanjsku i unutarnju sigurnost. Već su poduzete mjere na tom planu. Primjerice, uspostava te strategije za e, internetsku sigurnost. Ali još mnogo toga treba učiniti i e, mnogo toga treba provesti u praksi primjerice treba osnažiti tu vezu između vanjske i unutarnje e, politike sigurnosti i e, siguran sam da ćemo imati taj holistički pristup za koji se vi zalažete različite politike i akcije koje izlaze iz granice javnog sektora moraju se e, integrirati kako bismo učinkovito djelovali mada smo u financijskim problemima i trebamo poštivati temeljna prava. Ova e, obnovljena strategija unutarnje sigurnosti također se može koristiti i istraživanjem i inovacijom. I Europska unija e, mora nastaviti razvijati alate koji će omogućiti e, otpor i odgovor na sve te prijetnje posebno na planu znanstvenih istraživanja a istovremeno te nove tehnologije ne smiju ugroziti temeljna ljudska prava. Što se tiče programa e, Horizonta 2020 e, i suradnje između privatnog sektora i snaga provedbe zakona, e, tu treba raditi na povećanoj autonomiji. Osim toga što se tiče jače, jačeg legitimiteta u očima e, građana. To će se postići e, na taj način da se jače u to sve uključe Europski parlament i nacionalni parlamenti i komisija e, želi imati stalni dijalog sa parlamentom i sa nacionalnim parlamentima raspravljati o važnim temama. Veselim se što ću s vama i sa vijećem raditi na toj novom planu rada, na toj novoj agendi za sigurnost Europske unije. Hvala vam gospodine poveniče. Sada pozivam gospođu Holmer da preuzme riječ na minutu i 30. Gospodine gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, dragi kolege i kolegice, međunarodna sigurnost te naša vlastita strategija i odgovor na pitanja veznih uz našu sigurnost su u proteklih eh, dvije, tri godine postali složenije nego ikad. U proteklom sazivu našeg parlamenta imali smo odbor, takozvani odbor Krim, koji se bavio međunarodnim organiziranim kriminalom i njihovom međusobnom živanju na području cijelog svijeta, ali i na području Europe i bilo je zastrašujuće vidjeti što se sve događa u tom okviru. Suočeni smo sa, sve jačim međunarodnim kriminalom i isto tako međunarodnim terorizmom koji nam to danas pokazuju u Pakistanu i dovodi nas u groznu situaciju. Imamo i kibernetički kriminalitet, imamo e, međunarodne mreže koje nas svakodnevno izazivaju i da je običan, obična pljačka banka postala vrlo mali događaj na svom onoga svega što se događa svaki dan na mreži. Kao što je Claude Moraes rekao, morat ćemo koristiti bolje naše instrumente, jer kada e, odgovor na takve prijetnje, e, kada je za to potrebno dugo razdoblje, onda je to nešto što olakšava zločincima njihov posao. Moramo se tako odgovoriti nekoliko pitanja kada se radi o sigurnosti i zaštiti osobnih podataka. Tu moramo te dvije strane bolje uskladiti nego do sada i morat ćemo u tom smislu odgovoriti na mnoga pitanja. Hvala vam lijepa. Gospodin Lopez Aguilar na dvije minute. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospodine Perniče. Bilo mi je drago vidjeti koliko smo suglasni kada se ovome rade. Ovo je vrlo važno usmeno pitanje veznih uz e, našu strategiju unutarnje sigurnosti. E, to su vrlo važni ciljevi. Izazove s kojima je Europska unija danas suočena su se radikalno promijenile u samo nekoliko godina. postoje nove, vrlo zabrinjavajuće prijetnje, pa i kibernetičke prijetnje u današnjem svijetu. Imamo međunarodni, međunarodnu borbu protiv terorizma, imamo prekogranične kriminalne skupine koje nemilosrdno djeluju i imamo više stukost e, međunarodnih prijetni, što ide ruku pod ruku sa prirodnim katastrofama. Zbog toga mi ovdje u Europskom parlamentu moramo pružiti dodatnu vrijednost kada se radi o identifikaciji te situacije, kada se radi o pružanju strateškog odgovora na to. E, Europska strategija unutarnje sigurnosti za sljedeće razdoblje 2015-2019 je vrlo važno Moramo prepoznati da se stanje sigurnosti promijenilo na području Europe i moramo maksimizirati naša sredstva kada se radi o zajedničkim istražnim timovima, o e, pravosudnoj suradnji, o obavještajnim službama. Moramo dijeliti sve informacije koje nam stoje na raspolaganju. Također je potrebno da se sve to događa u skladu sa temeljnim vrijednostima Europske unije, temeljem ugovora iz Lisabona i povijem o temeljnim pravima. Moramo dakle biti dosadni s našim vrijednostima, s našim temeljnim vrijednostima i pravilima. Na primjer zaštita podataka i direktiva o zaštiti podataka koja je trenutno u tijeku u obradi u ovom domu e, i kada se radi o tome kako se taj dokument može protumačiti. Tu moramo učiniti dodatan napor jer e, Europska strategija unutarnje sigurnosti mora održavati isto tako i naš stav veznih uz temeljne vrijednosti Europske unije. Hvala vam gospođo Von Storch na jednu minutu gospodine Boveniće. Na našem današnjem dnevnom redu je unutarnja sigurnost, a ova rezolucija o, kojem ćemo, o kojoj ćemo glasovati s pravom utvrđuje sljedeće. Stanje sigurnosti u Europi se je u proteklih godina dramatično promijenila. To je vrlo aktualno u Njemačkoj, to je zapravo tema broj jedan. Ljudi se više ne osjećaju sigurni, i isto tako ljudi smatraju da ih politika ostavlja na cjedilu u, toj, u tom strahu. Zbog toga sada izlaze na ulice u tisućama svakog ponedjeljka i svakog ponedjeljka ih postaje sve više. Politika mora ozbiljno shvatiti takve zabrinutosti i ne smije e, ocrnjavati te ljude koji izlaze na ulici. Politika mora preuzeti svoju odgovornost i ne smije samo čekati da problemi nestanu. Imamo li hrabrost otvoreno govoriti o tim zabrinutostima? Prihvaćamo li stvarnu situaciju? Samo na taj način ćemo moći riješiti ove probleme. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa, gospođa Mlinar, na jednu minutu. Hvala vam. Hvala vam. Ovdje se radi o kompromisu između nekoliko klubova zastupnika i očekujem da će komisija uzeti naše prioritete u obzir pri e, dovršavanju nove strategije unutarnje sigurnosti. Od kad smo usvojili prošlu strategiju, imamo sada ugovor iz Lisabona, imamo povelju u temeljnim pravima koja je građena u temeljne ugovore Europske unije. I zbog toga bi ta nova strategija unutarnje sigurnosti trebala biti u potpunosti u skladu s tim dokumentima. Imamo i referencu da se trebaju ukloniti neke razlike, rupe i da komisija treba isto tako pogledati kakvo je stanje stvari trenutno. Od iznimne važnosti je da što prije uspijemo postići sporazum o direktivi o zaštiti podataka kako bismo imali pravni okvir za razmjenu informacija u svrhu e, provedbe zakona zakona. Provedba e, strategije unutarnje sigurnosti je vrlo važna i stoga bi Europski parlament trebao vršiti demokratski nadzor. Ova rezolucija koja je pred nama je rezultat kompromisa i ja predlažem da ju svi podržimo u ovakvom obliku. Hvala vam lijepa, gospođo Špineli, na jednu minutu. Hvala vam lijepa na vašim riječima, gospodine Prveniće. No, nažalost, eh, vaša strategija govori malo previše o američkom terorizmu eh, i os, osniva se isto tako temelji se na Europolu temelji se na tome da trebamo definirati prijetnje koje prijete Europske unije vijeće, Europski parlament, komisija, Europsko vijeće, sve te institucije zapravo žele uvesti samo represivne mjere, a premalo govorimo o preventivnim mjerama. Riječ, i temeno pravo pojavljuje se u na dva mjesta u 12 ovih poglavlja naše rezolucije. Što se tiče sigurnosti, vrlo često su se ta prava kršila u proteklih deset godina, kako na području Amerike, tako i na području Europe. I ja se pitam, hoćemo li i dalje nastaviti zaprimati izveštaje s američke strane o e, mučenjima i jesmo li i mi spremni priznati našu zabludu i ustupiti e, prave odgovore na ova pitanja u našem parlamentu. Hvala vam. Gospodo Skele, na jednu minutu. Da, doista, mi zeleni podržavamo ideju da Europska unija treba imati svoju strategiju unutarnje sigurnosti, jer ja vjerujem da e, se mnogi ljudi trenutno osjećaju nesigurnima u Europi. Prije svega kada se o manjinama, o, e, na primjer, muslimanskoj manjini e, kojoj prijeti desnica, kako u Njemačkoj, tako i na desnoj strani ovog doma. Trebamo isto tako imati odveznih uz eh, zločine nad okolišem. Vidimo isto tako i određene naznake da se svakog pokušava eh, staviti eh, pod sumnju, svakoga se zničava, a to zapravo nije što želimo. Mi želimo postići toga da zaštitimo naše slobode, ali ne možemo ih zaštititi time što ih ograničavamo. I ne vjerujemo da trebamo zatvoriti naše granice kako bismo tako isključili neke vanjske prijetnje. Mislim da je od ključne važnosti za Europski parlament da bude otvoren, da prihvaća sve ljude iz Europsku uniju i da stvori prostor slobode, sigurnosti i pravde unutar Europske unije. To je strategija unutarnje sigurnosti koja nam je potrebna. Hvala vam, je, hvala vam lijepa gospodin Borgezio na minutu i 30. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Evo, samo moramo baciti pogled na Pakistan i vidimo koje su potencijalne prijetnje. Ova strategija je vrlo neprecizna, vrlo nejednoznačna po nizu pitanja. Na primjer, ništa se ne kaže o slučaju raznih individualnih osoba koje su počinjavaju razne kaznene, razna kaznena dijela. Vidimo da je u Pakistanu upravo to zastrašujuće. Moramo uzeti u obzir terorizam i borbu protiv raznih terorističkih skupina, posebice muslimanskih skupina terorizam, teroristička organizacija. Kako ćemo se time obračunati? To, to treba biti sastavni dio nove strategije, ali nitko ne govori kako možemo zapravo pronaći te individualne osobe. Njima ne trebamo dopuštati da se vrate na područje Europe kada se radi o takvim borcima. Ilegalne aktivnosti, ilegalni ulaz eh, pojedinaca, vidjeli smo ta, to sa Mare Nostrumom, sa tim planom eh, gdje se pokušalo spriječiti to da ljudi prelaze preko sredozemlja. A sada evo opet ništa ne govorimo o potrebnim mjerama kako bismo zaustavili dolazak takvih pojedinaca i s njima i raznih terorista u Europu. Svi ti pojedinci, sve te ilegalne osobe koje uspjelo doseći do, naše obale zbog plana Mare Dostoma. Sada su na području EU ali mi ne znamo tko je to, mi ne znamo tko su oni. To je neviđena prijetnja naše sigurnosti. Hvala vam gospodine Bogezio, plava kartica vam upućuje gospodine Dehovski. Prihvaćate li ju? Da, gospodine Dehovski, imate 30 sekundi za postavljanje pitanja. Dragi kolega, Možete li nam, molim vas, objasniti kako mislite da takvi pojedinci počinjavaju te teške zločine? Kakva bi strategija mogla odvratiti te usamljene pojedince da nezavisno vrše takve terorističke aktivnosti? Hvala vam na vašem odgovoru, gospodine Bogeci, odgovorite, molim vas. Jasno je, jasno je da trebamo nešto poduzeti, a ništa se ne događa. Moramo zatvoriti te točke ulaska e, za te muslimanske turiste. Moramo prekinuti taj e, priljev pojedinaca koji ne izražavaju ništa osim mržnje. To je nešto što moramo učiniti diljem Europske unije. Moramo se pripremiti, moramo raditi na koordiniran način kako bismo se suočili s time. Priprema, da, politička priprema, pravna priprema, to su one metode koje trebamo usvojiti kako bismo se borili protiv ovakvih usamljenih eh, terorista, kako bismo se tako borili općenito protiv terorizma. To je zajednički napad koji zahtjeva koordinaciju. Hvala vam. Još jedna posljedna plava kartica koju vam upućuje gospođa Spinelli. Prihvaćate li? Da, gospođa Spinelli, 30 sekundi, izvolite. Htjela bih upitati gospodina Brgecija, sjeća li se on o čemu se zapravo radi kod Mare Nostruma? Mare Nostrum nije tu kako bi pojedinci mogli ući u Europsku uniju. Mare Nostrum je bio ovdje kako bi se pojedinci spasili. Pojedinci kojima su je, su je prijetila e, pogibija na visokom moru. Dakle, ničemu drugome se tu ne radi. Da, apsolutno je točno što kažete, kolegice. Cilj je bio taj, no nažalost, neovisno o tim plemenitim eh, željama koji su se krije za toga, rezultat je da sad imamo sustav, velik sustav koji dopušta pojedincima ulazak. Naravno, mnogobrojni su bili eh, pojedinci koji doista zaslužuju azil i našu zaštitu, bili su ali i mnogobrojni e, drugi pojedinci koji nisu pripadali u toj kategoriji i koji nisu zaslužili e, na niti ulazak u Europsku niti zaštitu. O tome se radi u e, toj, situaciji. To je ta stvarnost. Hvala vam, gospođa Bocenberg, na minutu i 30. Izvolite. Hvala vam. Dame gospodo kolege, povredniče, Ugovor iz Lisabona nam sada daje da pogledamo ovu novu situaciju. Ovakva kako ona izgleda. Dakle, radi se o transnacionalnom kriminalu gdje imamo organizirane kriminalne aktivnosti, gdje se radi o krijumčarenju ljudi, organa, droge, o pranju novaca i naravno radi se tu o tome da se počinjavaju razni zločini. Popis je e, gotovo beskrajan. Zatim imamo nove teroriste koji također imaju jedan vjerski element. I ovdje je naša strategija unutarnje sigurnosti dovela do e, složene situacije na području razmjene informacija. Nismo mogli zbog toga vršiti preventivne mjere. I stoga mislim da bismo ovdje morali uzeti u obzir različita mišljenja koja se ogledavaju u nacionalnom zakonodavstvu. Naime, Europski sud i isto tako to odluke moramo raditi za postizanje pravde. Samo tako ćemo moći zaustaviti razvoj takve vrste kriminalnih aktivnosti. A osim toga trebamo imati suradnju i dosljedne napore kako, se, kako vezano uz policijske snage, tako i vezano uz tužitelje. Hvala vam gospodine Weidenholzer na minutu i 30. Gospodine predsjedniče, sve osobe imaju temeljno pravo da se osjećaju sigurnima i da žive u sigurnosti, a ne u strahu. Zbog toga je ova današnja rasprava toliko važna. Naravno, sigurnost se neće ostvariti tako što ograničavamo slobodu. Sigurnost i sloboda nisu oprečni termini, već uzajamni preduvjeti kada se radi o prekograničnom kriminalu i terorizmu i o borbi protiv tih elemenata, Europi tu treba sveobuhvatna strategija. Zajednička Europa potrebuje isto tako i zajedničku politiku e, putem pojačane policijske i e, pravosudne suradnje u međusobnoj solidarnosti. U proteklom sazivu smo tu uspjeli ostvariti određena poboljšanja. Kako bismo imali visoku razinu sigurnosti, isto tako nam, nam, su nam potrebni određeni okvirni uvjeti. povjerenje u pravnu državu koje nastaje samo onda ako institucije koje provode pravdu funkcioniraju. Zato je isto tako potrebna i određena razina socijalne sigurnosti. A svuda tamo gdje se smanjuje razina socijalne sigurnosti, e, su ljudi suočeni sa nesigurnošću i sa povećanom stopom kriminaliteta. Posebice u razdoblju gospodarske krize je potrebno sigurnosnu politiku sagledati u toj, tom sveobuhvatnom e, svjetlu. Sa više sankcija i sa većom kontrolom riješiti probleme, to samo dovodi osobe u zabludu, a neće riješiti prave probleme. Hvala lijepa. Sada gospođa Mer na jednu minutu. Hvala lijepa. U Sidniju smo imali situaciju e, da je islamski fundamentalist uzeo tauci i to pokazuje koliko je opasna ova situacija, a mi se okrećemo, ako se okrećemo problemu od problema islama, onda više nije problem, nije pitanje e, ka, može li se to dogoditi u Europskoj nego gdje, u Berlinu, Londonu ili negdje drugdje. E, ne radi, radi Radi se o borcima koji se vraćaju u Europu, ali nije to glavni problem. Glavni problem je nezainteresiranost. Jedan dio političke elite naprosto okreće glavu. Imam tri konkretna pitanja za Europsku komisiju. Koliko je džihadista otišlo iz Europske unije da se bori za islamsku državu, koliko je se džihadista vratilo u Europu, odnosno Europsku uniju i kada kanite priznati da je islam najveća prijetnja naše, naše sigurnosti. I na kraju, sigurnost je nacionalno pitanje, međutim, ako se politička elita ne osvijesti, Europa neće biti sigurna. Rješenje je vrlo jednostavno, moramo ojačati granične kontrole, moramo oduzeti e, putovnice džihadistima kako se više nikada ne bi vratili u Europu. Hvala lijepa, gospođa Mecala. Hvala lijepa. Prije, više nego ikada europski građani su zabrinuti zbog e, unutarnje sigurnosti. Nedavni događaj u Pakistanu su sastrašujući. Nema riječi kojima bi se moglo, e, mogao opisati užas kojega doživljavam kad čitam o nedužnoj djeci koje, koje su ubijena u, u školi. Dakle, morali bismo i dalje uvijek imati na umu koliko je nužno imati dinamičnu i učinkovitu strategiju unutarnje sigurnosti i imati povezanu i unutarnju i vanjsku dimenziju. Ova strategija mora među prioritetima imati trgovanje ljudima, jer ovo stoji 150 tisuća e, eura u, i to ide na trošak onih najosjetljivijih kroz pravne procese. Sada želim reći nešto o takozvanim stranim borcima, to su europski državljani koji se pridružuju terorističkim organizacijama i nakon toga se vraćaju u Europu. Moram također spomenuti i Libiju. Malta je itekako svjesna e, opasnosti koja dolazi iz kaosa u toj zemlji. Situacija je vrlo nesigurna i mi smo već upozorili o ovoj prijetnji širenju e, ISIS-a u, e, u Libiji. Europa naprosto ne može sjediti skrštenih ruku i šutjeti. Potrebna nam je strategija u kojoj ćemo imati dobru ravnotežu između sigurnosti i temeljnih sloboda, tako da budemo pripremni za opasnosti s kojima smo se danas suočili. Strategija koja se ne bavi tim pitanjima na pravilan način jest jedna slaba strategija. Hvala lijepa, gospođa Jatova, minutu i pol. Hvala lijepa. Već četiri godina jasno je da nam je potrebna učinkovitija strategija. Kao što rekoh, i sigurnost zato što smo suočeni sa velikim prijetnjama. E, htjela bih spomenuti dvije prijetnje za koje je potreban brzi odgovor. Kao prvo, borba protiv kriminala i korupcije. 2016. godine komisija će predstaviti drugi antikorupcijski izvještaj, međutim to nije dovoljno, treba nam i sljedeći korak. Treba nam paket mjera koji će uskladiti kazneno pravo u državama članicama. Kriminal je prekogranične prirode, sukob interesa, pronevjere i tako dalje. Kriminalci koriste razlike u zakonodavstvima kako bi izbjegli ruci pravde. Kao drugo, sigurnost vanjske granice. U posljednjih četiri godine pojavile su se nove prijetnje. 2010. godine nitko nije mogao predvidjeti ove goleme valove izbjeglica, trgovanje ljudima i fenomen e, stranih boraca. Prije dvije, tri godine prijedlog Europske za europsku graničnu policiju bio je, bila je samo ideja u zametku, međutim danas je ona obvezna. E, zemlje koje imaju vanjsku granicu ne mogu se same s time nositi, a vi to jako dobro znate budući da ste iz Grčke. Više od 13.000 policajaca čuva bugarsko-tursku granicu, a to stoji više od 700 tisuća eura mjesečno, a mi više nemamo sredstava. Ojačanje granične policije Frontex samo je dio hitnih mjera koje su nam potrebne. Hvala lijepo gospodine Petideos. Da, istina je da ova konkretna strategija unutarnje sigurnosti nije ispala onako kako je trebala biti i upravo zato je trebamo obnoviti. Međutim, treba uzeti u obzir i vrlo ozbiljna, ozbiljnu situaciju koja je već postojala i stoga nam treba preventivna mjera. E, poznato je da svake godine u državama Južne Europe stotine tisuća emigranata ulazi u imigranata ulazi u Europe. I ja iz svojeg iskustva iz Grčke mogu reći da su ti nesretni ljudi E, ljudi koji iskorištavaju međunarodne mreže kako bi e, hranile svoje kriminalne krugove i to je vrlo ozbiljna opasnost. Govorimo ovdje o trgovanju ljudima, trgovanju nezakonitim tvarima kao i o terorizmu. Na istočnim granicama Grčke imamo i Frontex i grčke vlasti koje se bave upravo takvim priljevom ljudi. Također imamo i e, ljude koji ulaze u zemlju e, zbog navodno zakonitih svrha, međutim to nije pravi razlog njihovog ulaska i stoga treba uzeti u obzir različite e, vrste ljudi, valova ljudi koji ulaze na istočne granice Europske unije. Hvala lijepa gospodin Boni. Hvala lijepa. Nova strategija unutarnje sigurnosti je nužna ako želimo odgovoriti na ove nove prijetnje. Jedna od najvažnijih je kibernetički kriminal, uključujući kibernetički terorizam. Moramo držati korak, moramo se prilagoditi na nove tehnologije, prilagoditi zakone i e, stvoriti novi oblik e, suradnje između država. Primjer toga je direktiva o sigurnosti na mreži. Također trebamo pojačati kapacitete financijske i organizacijske europskih agencija. Nije dovoljno reagirati i odgovoriti na nešto što se već dogodilo kriminalci mogu koristiti nove tehnologije za vlastite svrhe. Na internetu mogu kao kriminalne organizacije imati koristi od različitih usluga. Teško je takav kriminal detektirati, a gubici ekonomiji, na ekonomije se iznose 250 milijardi godišnje. Moramo zajedno reagirati, moramo donijeti rješenja za poboljšanje sigurnosti dok se već razvijaju novi proizvodi i sigurnost. Za to je potrebna bliska suradnja između e, različitih e, tijela, akademske zajednice i poslovne zajednice. Za standardi za zaštitu podataka i sloboda na internetu također je važna i trebamo uspostaviti ravnotežu između sigurnosti i temeljnih prava s druge strane. Ovo je u temelju nove strategije. Već i u prethodnoj strategiji smo se usredotočili na sustavnost našeg pristupa kako bismo osigurali unutarnju, i vanjsku sigurnost, što znači da moramo surađivati s našim partnerima, s trećim zemljama, to je nužno ako želimo bolju sigurnost. Gospodin Becker, minutu i pol. Predsjedniče, povjereniče, predstavnici vijeća, dame i gospodom, Rezolucija Liba je nešto čemu ćemo sutra glasovati i mislim da se radi o jako važnoj polazničnoj točki koja bi trebala sadržavati smjernice za e, rad komisije. Ja bih htio potaknuti komisiju da ide i korak dalje zato što mislim da se moramo, moramo biti da se moramo zauzeti za učinkoviti oblik brige za useljenike, odnosno izbjeglice koji ulaze u Europu. I stoga bi bilo ključno da imamo točke u trećim zemljama. Što se tiče kvota, smatram da bismo trebali imati obveznu minimalnu kvotu za sve europske države koja bi sa sobom povlačila određene sankcije. Također moramo se boriti protiv ilegalne migracije, organiziranog kriminala i omogućiti više sredstava za Frontex i za Europol da se nose s tim pitanjima. Sutra ćemo govoriti o proračunu od 23 milijuna za Frontex. Rezolucija Odbora za civilne slobode o novoj europskoj strategiji također je povezana sa ovom temom. To je nužan preduvjet za države članice i ključno je da one budu tomu predane. E, na taj način možemo biti sigurni da više Dublin neće morati vrijediti. To je moja preporuka za komisiju. Gospodin Zdehovski, minuta i pol. Hvala lijepa, hvala vam na ovoj inicijativi, zato što smatram da je vrlo važna kako bismo osigurali sigurnost i slobodu za europske građane. Za mene je to jedan od glavnih zadataka Europske unije. Međutim, moramo ne smijemo omogućiti da nova strategija postane čudovište novih strategija i mjera koje nitko neće više moći kontrolirati. Stoga pozivam komisiju da analizira postojeće instrumente strategije unutarnje sigurnosti i da predloži učinkovito korištenje istih u skladu nove strategije sigurnosti. Pitanje sigurnosti sada poprima novu dimenziju i to ne samo zbog sukoba u našem susjedstvu, nego i zbog opasnosti unutar Europske unije, sve veće radikalizacije, terorizma i nasilja. Prema posljednjim statistikama više od tri tisuće europskih građana bore se u međunarodnim sukobima. Ja se sada pitam kako su ti ljudi dospjeli tamo? Moramo razbiti tu mrežu tu mrežu koja regrutira nove članove putem interneta da se bore u drugim državama i to je jedan od najvećih prioriteta ne samo za EPP nego i za sve inteligentne ljude koji se od ovoj prostori. Hvala lijepa. Hvala. Sada smo došli do postupka Catch the Eye. Imamo samo jedan, jednog govornika. Imate jednu minutu, gospodin Černovski predsjedniče povjereniče, predstavnici vijeća i kolege. Ja sam pozorno pročitao ovaj izvještaj o provedbi strategije unutarnje sigurnosti između 2010. i 2014. i smatram da ju ne možemo samo pozitivno ocijeniti. Ja bih htio predložiti neke elemente koje bi mogli poboljšati strategiju. Trebali bismo ojačati nacionalnu suradnju protiv trgovanja ljudima. Osim trgovanja drogom, postoji i visok, visoka opasnost od sve većeg e, trgovanja ljudima u svrhu prostitucije, prosjačenja i krađe. To je hitno pitanje. Također moramo imati i mjere za borbu protiv e, ilegalnih migracija. Pogotovo bi nas trebala zabrinjavati suradnja islamskog fundamentalizma i kriminalnih elemenata, pogotovo na Zapadnom Balkanu, što bi moglo predstavljati ozbiljnu prijetnju za Europsku uniju i njezine građane. Hvala. Hvala. Povjereniče Avramopoulos, izvolite. Hvala, lijepa. S velikim sam zanimanjem pratio se što je ovdje spomenuto i mislim da bismo trebali započeti sa generalnom jednom primjedbom. Općenito govoreći, svi se slažemo s time da je sigurnost danas jedan od temeljnih prioriteta ne samo za Europu nego za cijeli svijet. Međutim, ono što treba podcrtati je da ova rasprava konkretna i inicijative koje smo poduzeli da bismo usvojili novu agendu za sigurnost u Europi e, se vodi u kritičnom trenutku za Europu, ali i za cijeli svijet. Novi oblici i novi rizici za sigurnost e, se naziru i sigurnost jest jedno od temeljnih prava koje štiti demokracija zaštita temeljnih ljudskih prava i prava koja e, s sobom snosi, snose političari koji moraju štititi e, osnovna temeljna ljudska prava. Činjenica da nije do sada bilo integrirane sigurnosne politike je bilo tako zato što smo imali drugih oblika prijetnji u prošlosti, kao što je već spomenuto. A sada je tu prijetnja terorizmom. Ne znamo gdje će sljedeći put e, udariti. I ono što smo već vidjeli nedavno jest organizirani kriminal, trgovanje ljudima, imamo kriminalne krugove, trgovanje drogom, to je sve međusobno povezano. Imamo mnogo takvih slučajeva u diljem svijeta gdje imamo organizirani, organizirani kriminal koji se povezao i sa terorizmom. Imamo države, imamo države koje se ne mogu nositi s tim sve ozbiljnijim problemom. I to je ono s čime se mi moramo zabaviti i tome služi ova strategija unutarnje sigurnosti koja eh, bi trebala štititi ono što je Europa i slobodni svijet do sada postigao na području zaštite temeljnih ljudskih prava. I htio bih još jedanput put ponoviti da politika koju bismo htjeli usvojiti neće odvesti Europu u izolacionizam, upravo suprotno. Mi ne želimo Europu koja bi bila tvrđava, zatvorena u sebe, ona mora biti otvorena. Također ne želimo kombinirati, povezivati imigraciju s terorizmom. Ne, ovakvo je stajalište u prošlosti dovelo do krive pogrešne procjene situacije i to ne jednom. Svi koji smo se našli u takvim situacijama došli smo iz zemalja koje su i same bile ishodište migracije. I upravo zbog toga moramo imati potpuno drugačiji pristup sa potpuno drugačijim kriterijima i parametrima. Međutim, neće ne biti dovoljna ni hrabrost niti odlučnost same po sebi. Moramo u obzir uzeti i konačni prijedlog kojeg ćemo imati. Imaćemo različitih prijedloga i jedna od najvažnijih politika koja će osigurati mir i sigurnost i ljud, poštivanje ljudskih prava za sve europljane će proizaći iz ove nove politike koju ćemo usvojiti. Europa će i dalje ostati na čelu borbe protiv terorizma, te će ojačati sve one stupove koji podržavaju demokraciju na našem kontinentu. Hvala. Hvala povjereniče. Sada pozivam ministra Dela Vedovu da vam se obrati. Hvala lijepa. Predsjedniče, ja ću biti vrlo kratak. Poštovani zastupnici, Vijeće veliku pažnju pridaje mišljenju Europskog parlamenta kao i posebno ove rasprave koje smo ovdje spomenuli, koje smo ovdje vodili. E, nova strategija unutarnje sigurnosti izuzetno je važna i koraci koje smo već poduzeli i koje ćemo poduzimati zajedno s drugim institucijama su vrlo važni i biti će sastavni dio obnovljene strategije unutarnje sigurnosti. Strategija će se fokusirati na to kako bolje, učinkovitije koristiti sve one alate koje imamo na raspolaganju i uključivat će jedan sveobuhvatan pristup koji će uzeti u obzir sve, sva mišljenja koje smo ovdje čuli. Hvala vam lijepa na pažnji. Hvala ministre.